Ima nominacija i ako ne bude nikakvih e, primjedbi, e, ti će kandidati također biti odobreni. Također, odlučilo se da se kreće u pregovore prema člancima 6 i 9. E, neću tražiti nikakvo glasovanje na plenarnom zasjedanju. Odbor će moći